do izvješća Cvijevka. Naime, radi se o različitim postupcima koji su vezani uz djecu. I na početku ove rasprave daću e, riječ samom izvjestitelju. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca, e, panie komisarzu. Hvala vam. Gospođo e, povjereni, gospođo predsjednice, dragi kolege, želim naglasiti da iako smo radili na preinaci ove uredbe, naime još uvijek radimo na tom posebnom zakonodavnom režimu, u kojem Europski parlament ima samo savjetodavnu ulogu, a vijeće je jedini zakonodavac posao koji mi trebamo odraditi ovdje u Europskom parlamentu izvršen je sa velikim stupnjem entuzijazma. Ja smatram da smo i bili prilično djelotvorni, pa ću na početku zahvaliti svima koji su sudjelovali. Zahvaljujem Europskoj komisiji koja je izradila e, izvrstan nacrt preinake ove e, uredbe. Želim zahvaliti kolegama iz odbora Jure, želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni. Bilo je zadovoljstvo raditi sa svima vama pri izradi ove prenake. Prijedlog komisije je bio vrlo dobar. Parlament je međutim donio neke prijedloge koji po mojem mišljenju poboljšavaju tekst komisije a možda će i vijeće biti spremnije udovoljiti našim prijedlozima. Istaknut ću neka važna pitanja. E, prvo, saslušanje djeteta. E, nama je to ključno pitanje u ovoj uredbi jer smatramo da ako postoje sporovi između roditelja vezano o skrbništvo nad djetetom ili ako se e, radi o međunarodnoj roditeljskoj otmici, dijete je doista najslabija karika koju moramo zaštititi. Dijete ne možemo e, tretirati kao predmet u takvim sporovima želimo udovoljiti svim tim elementima koji štite dijete. Naravno, ne možemo u svakom slučaju provesti saslušanje djeteta. E, na sudovima je da odluče, no ono što je potrebno, potrebno je obrazložiti odluku da se primjerice ne sasluša dijete. E, također naglašavamo činjenicu da se ta saslušanja trebaju temeljiti na zajedničkim standardima, da trebaju biti provedena u prijateljskom okruženju za dijete, po mogućnosti izvan sudova, treba ih provoditi specijalizirani sudac ili stručnjak bez ikakvog pritiska izvana, pritiska trećih e, strana, pa čak i roditelja i to je izuzetno važno. Predlažemo da ta pitanja koja su vezana uz roditeljsku odgovornost, medijacija, mirenje treba također biti uz, uzeto u obzir kao e, jedna od metoda koja skraćuje zapravo postupak i štedi novac. Još jedno pitanje koje želim ovdje spomenuti jest e, smještaj djeteta u skrbničku obitelj ili specijaliziranu ustanovu temeljem odluke suda. E, ja sam dodio vlast, dodao vlastite prijedloge komisijnom prijedlogu kako bi sudovi mogli uzeti u obzir i mogućnost da se dijete ostavi u obitelji u onoj državi članici u kojoj je postupak u tijeku. To je vrlo korisno ako je postupak dug, ako dugo traje. E, također podržavamo ideju e, podrške postupku egzekvature, znači e, ovrhe, odluke u drugoj državi članici jer se to pokazalo ispravnim rješenjem u drugim uredbama. Ispričavam se na dugom e, uvodu, ali slijedit ću ovu raspravu. Hvala. Sada riječ ima povjerenik Arenopoulos. Hvala. Poštovani zastupnici, uredba Brisel 2 je ključ e, da bismo riješili pitanja u prekograničnim e, roj skrbi i kako bismo dali zaštitu djeci. Ova revizija riješit će e, nedostatke u pogledu roditeljske odgovornosti, a to je već u prošlosti istaknuto sa strane poštovanih zastupnika. Vrlo mi je drago što komisija i parlament imaju zajednički cilj mi želimo spriječiti to da u prekograničnim slučajevima djeca budu uzeta u otmici ili budu e, predmetom dugotrajnih sporova. Također želimo olakšati postupke za e, obitelji i to na razne načine uključujući smanjenjem trajanja i troška ovakvih postupaka. Prije nego što sada razmotrim vaše amandmane, htio bih prvo zahvaliti našem izvjestitelju, gospodinu Zvivki, na odličnoj suradnji u ovom predmetu. Drago mi je što ovo izvješće priznaje da je E, povratak e, na normalni obiteljski život nešto što je jako bitno za djecu i za njihov odnos sa roditeljima. Pogotovo pozdravljam mjere koje su uključene u ovo izvješće kojima je cilj da se znatno e, veća postotak djece koja su oteta sa strane jednog roditelja. To je u skladu sa prijedlogom komisije. Te mjere će u praksi značiti da će postupci biti e, manje komplicirani za roditelje i da će suci brže donositi odluke u prekograničnim predmetima time e, će djeca brže dobiti stabilnost koju trebaju i koju zaslužuju i brže će se vratiti na normalni obiteljski život. pojednostavljivanje e, provedbe odluka nakon što se one donesu je još jedan krucijalni aspekt kako bismo osigurali ostvarivanje prava djece i njihovih obitelji. ukidanje e, srednjih postupaka kako bismo imali prekograničnu e, provedbu izvršenje odluka će to omogućiti. Time ćemo izbjeći dodatne troškove i kašnjenja, a zadržat ćemo potrebna, e, potrebna jamstva kako bismo osigurali prava obrane. I zato pozdravljam podršku Europskog parlamenta i pozdravljam ove mjere. Što se tiče amandmana o pravima djeteta e, koje se treba saslušati tijekom postupka, e, znam da parlament želi da postoje minimalni zajednički standardi na europskoj razini, a komisija ih treba predložiti. A to je, na primjer, e, praktično organiziranje saslušanja mi smo to, tu mogućnost pažljivo uzeli u obzir. Ipak trenutne prakse i propisi u državama članicama u ovom području su prilično e, nešto raznoliko i zato mislimo da je bolje osloniti se na postojeće standarde koji su e, navedeni u UN-ove konvencije o pravima djeteta gdje piše da sve države članice trebaju pridržavati propisa jer su potpisale tu konvenciju. Postoji određeno e, pravilo koje je prihvaćeno u zadnjoj verziji instrumenta. Jačanje prava djeteta je ključni prioritet za komisiju naš prijedlog u tom području osigurat će da se djeci da šansa da ih se sasluša u pravnom postupku koji ih se tiče. Uzajamno priznavanje praksi država članica u tom pogledu izbjeći će e, odbijanja priznavanja ili izvršenja i na taj način omogućit ćemo e, pravo izvršavanje e, odluka diljem Europske unije. Kako bismo izbjegli e, preklapanja, mi nismo uključili specifična pravila o e, posredovanju u slučaju sukoba, odnosno spora među e, roditeljima kao što je tražio parlament. Postojeće posredovanje već obuhvaća efikasne mehanizme posredovanja u ovakvim predmetima i predviđa podršku roditeljima u rješavanju njihovog spora. Na kraju primijetio sam da se vaši amandmani koncentriraju i na tjesnoj suradnji među državama članicama i njihovim nadležnim tijelima. tu moram reći da mislimo isto. Središnja tijela su sučelje sa e, roditeljima i ona bi trebala biti ključna u davanju podrške e, sucima koji primjenjuju e, propise. Ovi amandmani odražavaju potrebu za efikasnijom suradnjom. Hvala. Hvala gospođa Mirjam Dali u ime odbora za predstavke. Ima riječ. Hvala predsjedavajuća, povjereniče. Zahvaljujem izvjestitelju. Danas raspravljamo o vrlo delikatnoj temi koja će utjecati na tisuće građane, posebice na djecu koje žive diljem Europske unije. Mi moramo osigurati da i djeca i roditelji koji djeluju u dobroj vjeri budu zaštićeni. Previše slučajeva postoji međunarodne otmice djeteta sa strane jednog roditelja. Mi moramo zato djelovati. Naš e, vodeći princip mora biti da moramo poštivati prava svakoga djeteta bez obzira gdje ono živi Svijet u kojem živimo se mijenja, a obiteljsko pravo se mijenja. Obiteljsko pravo koje je postojalo prije e, je bilo nešto što je bilo u jurisdikciji pojedinih država članica, a sada trebamo međunarodnu primjenu prava. E, postoje prekogranične vjenčanja, pa zato se stvaraju i sporovi. Prava djeca trebaju biti zaštićena u slučaju kada ih otme jedan od roditelja. Ovaj prijedlog mora biti efikasniji, mora osigurati da se ostvari najbolji interes djeteta. I zato moramo popuniti sve praznine i ne, moramo izbjeći da se e, interpretira tako da je roditelj uvijek odgovoran. E, dijete e, također može sudjelovati u odlučivanju, ali dijete nije e, ključni element u postupku. E, trebamo zaštititi interes roditelja, ali smanjiti e, također štetu koja se eventualno može nanijeti djetetu. To je jedini način na koji možemo osigurati efikasnu pravnu zaštitu prava djeteta u cijeloj Europskoj uniji bez obzira na njihovo prebivalište. Hvala. Gospodin Svoboda ima riječ. U ime Pučana. Poštovana potpredsjednice, poštovani povjereniče, želim zahvaliti svim kolegama odbora Juri. Zahvaljujem izvjestitelju Tadeušu Zvivki na određenom poslu u izradi ovog izvješća. Htio bih reći svim građanima da danas kad predlažemo zakonodavni akt koji se tiče mnogih građana, mi djelujemo odgovorno. U Europskoj imamo otprilike 16 milijuna e, prekograničnih obitelji, međunarodnih obitelji. Nažalost imamo 140 tisuća međunarodnih e, razvoda brakova svake godine. Najgora stvar je što imamo 180 slučajeva otmice djeteta sa strane jednog roditelja svake godine. Ovaj zakonodavni akt koji se tiče e, roditeljske odgovornosti međunarodna djeca je nešto što je na snazi od 2005. E, sa izuzećem Danske ali situacija se može poboljšati u korist djece. Moramo zajamčiti to da ova uredba poboljša pravila u pogledu postupaka. Pravno gledano definicija braka ovdje nije obuhvaćena, dakle ovdje se poštuje načelo supsidijarnosti. Ova uredba osim toga tiče se samo prekograničnih slučajeva, dakle slučajeva u kojima su roditelji različite, e, imaju različito državljanstvo. Ovo ovaj parlament treba zajamčiti da se ova uredba donese zato što će e, štititi prava djece. U ime odbora Juri ja vam garantiram da smo mi jako puno pozornosti pridali upravo ovom aspektu. Hvala. U ime socijalista i demokrata riječ ima gospođa Gebhardt. Hvala gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, gospodin svoboda je upravo spomenuo. Mnogo više ljudi nego prije žive zajedno pored svih e, tih postignuća Europske unije, znači imamo e, i državljanstvo Europske unije. No, e, ono što se događa je da nisu svi brakovi uspješni kao medijatorica Europskog parlamenta. Ja sam bila i živi svjedok djece koje su izloženi tim pričama i to nije lijepa priča. I zato su ova nastojanja jako važna i jako me ugodno iznenadilo kad sam utvrdila da Europska komisija e, iznosi velik e, broj prijedloga da se situacija poboljša na ovom području i da je to sve uvršteno u ovaj nacrt. To je doista dobro. Osobito je potrebna bolja suradnja sudova i nadležnih tijela, brža suradnja, jer što dulje traju ti postupci, to je gora situacija, osobito za djecu. Još jedno područje koje je s tim vezano je pravna sigurnost. Jedno područje koje je izuzetno značajno je e, saslušanje e, djece. Moramo se pobrinuti da prava koja djeca imaju da se e, doista i poštuju, da se djeca saslušavaju na vlastitom jeziku, ali isto tako na način da je to jedan zaštićeni okvir u kojem se ispituju, a ne u jednoj dvorani, u prostoriji koja je za djecu prilično e, nemoguće okruženje, primjerice sudnica. Mi moramo paziti da okvirni uvjeti budu ispravni, i e, prihvatljivi za dijete. Još jedna točka i tu zahvaljujem gospodinu Sjeski, jako smo dobro surađivali, je pitanje mirenja. Da, imamo pravila oko mirenja u EU, no očito te pravila nisu dovoljna. Kada vidimo da sudovi te mogućnosti e, koje su tu zapravo ne koriste. Moramo se pobrinuti da upravo roditelji e, one troškove koji su vezani e, uz to da, da roditelji ne ostanu sami u tome jer pitanja koja se ovdje postavljaju i satamiranja mogu dovesti do toga <clears throat> kao što ste vi e, gospodine Sjeska rekli time se možda štede i troškovi jer te postupci mogu biti i vrlo skupi a možda nisu ni potrebni i zapravo je to bolje i za roditelje i za djecu. Još jedna točka koju želim spomenuti i tu se nismo uspjeli složiti. Gospodin Sjeska i ja nismo bili tu istog mišljenja, a i parlament isto nije, a to je pitanje e, registriranih partnerstva. Ne mogu shvatiti zašto djeca registriranih partnerstava nemaju, ne bi imala ista prava kao i djeca iz braka i mislim da definitivno tu moramo dodatno raditi u budućnosti jer to nije prihvatljivo. Gospođo predsjednice, povjerenice, kolegice i kolege, kada se dvoje svađaju, treći plaće. Eto, to je životna mudrost koja jako dobro opisuje što e, doživljavaju djeca čije se roditelji rastaju e, osim toga, u postupku razvoda djeca su ta koja su uvijek u prvom planu. Njemačka eh, ovdje doista inzistira na tome da naša vlada ponovno preradi eh, obiteljsko pravo. Treba nam dosljedno eh, pravo u tom smislu i rad sa mladima pokazuje da tu trebamo sveobuhvatnu reformu. Prije godinu dana sam jednu francusku majku i njezinu kćer pratio u toj teškoj borbi i danas je donesena presuda u njezinu korist. Njemačku pozivam da se pokrene jer e, iz ovoga e, će profitirati E, i e, djeca jer će im ostati oba roditelja. Europa može dati dragocjene impulse u smislu ove politike i učinimo to na dobrobit vlastite djece. Hvala. Hvala, gospodin Hrizogonus ima riječ. Hvala, predsjedavajuća. imamo sve veći broj međunarodnih parova i zbog toga trebamo poboljšati ovu našu situaciju i pojasniti europsko zakonodavstvo u pogledu priznavanja nadležnosti izvršenja odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću i u pogledu međunarodne odmice djece. Jer nedostatak pravne sigurnosti i kašnjenje u postupcima E, stvaraju prave probleme za one koji su obuhvaćeni ovim postupcima. Moramo učiniti sve što je u interesu djeteta, a pogotovo se moramo pozabaviti djecom migranata, izbjeglica. Moramo ponuditi e, obrazovanje i edukaciju sud, sud, sucima. Međunarodne otmice bi trebali biti slučajevi za specijalizirane sudove i sve odluke koje se donose u tom pogledu trebale bi se poštivati u svim sudovima Europske unije. To je dobro izvješće i mi ćemo ga podržati. Hvala. A sada riječ ima gospođa Ferrara u ime e FDD-a. Hvala predsjedavajuća. Prijedlog preinake uredbe Brisel 2b pokazuje prednosti i mane tu bi se trebalo pojednostaviti priznavanje e, sudskih odluka i smanjiti na minimum mogućnost e, međunarodne otmice e, maloljetnika. Pozdravljamo uvođenje načela prema kojem je pravo djeteta ono što treba prevagnuti. Također pozdravljamo edukaciju osoblja u pravnom pogledu što se trače, tiče obiteljskog prava. Ipak tu su i neki problemi, pogotovo što se tiče posredovanja e, u pogledu donošenja odluka o skrbi. E, tu se postavlja pitanje nepristranosti. Osim toga, postavlja se pitanje uobičajenog prebivališta. E, nije ništa napravljeno kako bi se izbjegao rizik da neki suci donose odluke u korist vlastitih građana, da ne uzmu u obzir sudske odluke iz drugih država članica.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 señora presidenta efectivamente. hvala predsjedavajuća sporovi u slučaju međunarodnog sklapanja braka e, njih ima sve više. sto četrdeset tisuća razvoda brakova imamo u Europi svake godine i više od tisuću slučajeva otmice djece. To je e, pravna okusnica uredbe Brisel 2b. E, Na taj način e, pomaže se međunarodnoj suradnji, ali samo nekoliko godina nakon primjene znamo da je došlo do nekih poteškoća. Ovdje se govorilo o suradnji među sucima, o poteškoćama u prihvaćanju i zaštiti djeteta, o uklanjanju egzekvature i o izvršavanju sudskih odluka. E, potrebna je pravna sigurnost, e, ona je nekad postojala i e, postala su uvijek trenuci kada su ugrožena prava djeteta, a to je trenutak razvoda braka. Dakle, odlično je što se kreće u reviziju ovog dokumenta kako bismo povećali pravnu sigurnost, kako bismo imali bolju efikasnost, trebamo ciljati na usklađeno rješenje i na posredovanje kako bi se zaštitio interes djeteta. To je naša glavna preokupacija. Na taj način se približavamo građanima, a važno je i zaštititi ljudska i temeljna prava djeteta. Hvala, gospođa Guteland ima riječ u ime socijalista i demokrata. Hvala. Europa mora raditi u korist djece. Djeca ne smiju plaćati posljedice sukoba između roditelja. Bez obzira na to što djeci mogu pričati, e, čitati priče ili kupovati igračke, to sve ne može nadomjestiti roditelja. Obitelji se stvaraju i na prekograničnoj razini. 16 milijuna osoba, međutim, e, e, pokrenulo je spor za rastavu braka i mnoga djeca su E, tu žrtve. Oni se nalaze između dvije vatre. Moramo poboljšati naša, naše propise ako želimo da to bude u najboljem interesu djeteta. Mnoge su pravne nesigurnosti koje postoje i e, dolazi do bespotrebnih kašnjenja. Za moj klub važno je u prvi plan staviti dijete. Dijete koje treba saslušati. Drago mi je što želite e, omogućiti ovo saslušanje djeteta kroz, e, i po to podržav, ćete podržati glasovanjem sutra. E, mislim da treba se pozabaviti i registriranim partnerstvima. To je međutim linija koja se nije slijedila. Treba uzeti u obzir i djecu koja su rođena u ovakvim partnerstvima, a želja djeteta mora biti u središtu pažnje. Hvala. Gospodin Škripek ima riječ. Hvala, predsjedavajuća. Htio bih se zahvatiti kolegi Zvijevki na ovom izvješću koje e, ne, se ne dotiče e, međunarodnih nadležnosti, ali rješava problem međunarodne otmice djeteta. Zahvaljujem doprinosu kolega o ovoj temi. Uvijek je tragedija kad dolazi do razvoda braka, a dijete postaje predmetom natezanja između roditelja koji bi mu trebali dati svoju ljubav. To je problem pogotovo kad ne imate saslušanje djeteta, u, pogotovo e, ako se radi o državi gdje roditelji žele živjeti. U pogledu otmice djece pravni mehanizmi nisu uspjeli riješiti ovu tešku situaciju. i Nadam se da će parlamenti dalje raditi u tom smjeru kako bi se zaštitila prava djeteta u svakoj situaciji. E, prava djece moraju biti zajamčena uvijek, a mislim i na prava one djece koja još nisu rođena. Hvala. Riječ ima gospođa Evi. Hvala predsjedavajuća. Mnogi građani Europske unije i dalje osuđuje kroz e, predstavke kršenja temeljnih prava e, koja bi se u ovom e, izvješću trebala zaštititi i vezano uz roditeljsku odgovornost. Prijave se tiču procedura i praksi koje se konkretno provedbe sa strane Jugendamta u Njemačkoj u slučaju roditelja koji nisu Njemci. Trenutno njemačke vlasti nisu e, spremne na potpunu suradnju. Ovaj problem postoji već predugo. Treba to riješiti, a kad se to ne bude riješilo, e, ova mjera će samo pogoršati nepravdu koju bismo ipak trebali riješiti. Trebamo pojačati provjere, kontrolu nad djelovanjem nadležnih tijela u državama članicama kada je riječ o roditeljskoj odgovornosti i zaštiti prava djeteta. Riječ ima gospodin Zamit Dime. Iva, na li Mislim da se svi slažemo da ako se postaramo da će zaštititi djecu od opasnosti, da je to pitanje uvijek bilo od ključnim dio naših e, europskih vrijednosti. To možemo i dalje rad, nastaviti raditi unapređujući način na koji ćemo uređivati međunarodne otmice djece. Potreba za jačim legalnim e, mjerama je sve jasnija u ovom malteškom predmetu. Dakle, malteški, otac Maltežanin je dobio sudsku odluku prema kojoj je trebao imati pravo da na, na dijete, no teško je uspio provesti to jer je majka otela dijete i otišla iz Malte. Ovdje govorimo o pravom slučaju o stvarima koje utječu na živote stvarnih ljudi. Naravno, ova uredba će omogućiti da povratak djeta bude djece bude učinkovitije, vraćajući i ograničavajući vrijeme povratka djeteta, uvodi se isto tako i posredovanje, a tu su i mjere koje treba omogućiti provođenje načela do kojeg nam je jako stalo, a to je načelo, krovno načelo zaštite djetetovog interesa. Hvala. U ime socijalista i demokrata riječ ima gospođa Kinići. Hvala predsjedavajuća. Zahvaljujem povjereniče. Prijedlog uredbe o kojem raspravljamo je važan kako bismo imali pravni okvir kojim ćemo riješiti probleme koji postoje u izvršenju u raznim državama članicama odluka u pogledu bračnih sporova i u slučaju međunarodne odmice djece koje e, prečesto e, vrlo dugo postoje pitanje spora među roditeljima koji su bili u međunarodnom braku. Pozdravljam saslušanje djeteta. To je postupak e, koji je ključan kako bi dijete izrazilo mišljenje o postupku koji se tiče njega, kao je predviđeno u međunarodnim postupcima, kako bi e, sud imao sve elemente e, za donošenje odluke koja će biti u interesu djeteta. Saslušanje djeteta mora se održati prema zajedničkim standardima uz određene zaštitne mjere kako bi se izbjegle traume za dijete. E, također pozdravljamo uvođenje maksimalnog roka za e, postupak predaje djeteta, a e, nadležnost specijaliziranih sudova moći će također olakšati postupak predaje djetete kako dijete ne bi bilo predmetom dugoročne pravne nesigurnosti. Zahvaljujem kolegama iz odbora Juri na odličnom određenom poslu. gospođo uvažajmi kolegi predsjednice, uvaženi kolege. Želim zahvaliti izvjestelju Zvjefki na odličnom izvješću. Drago mi je kada vidim da je većina mojih e, amandmana uvrštena u konačnu verziju izvješća. Nadam se da će konačno biti europski glas, da će se europski glas čuti u vijeću. Čak i ako smo mi samo tu kao savjetodavno tijelo. Važno je zaštiti interes djeteta u slučajevima e, dodjele ili oduzimanja roditeljske odgovornosti u slučaju rastave braka ili rastave roditelja ili u slučajevima otmice djece u EU. U okviru preinake ovog dokumenta važno je pojačati suradnju između središnjih e, tijela u državama članicama i nadležnih tijela vlasti. Važno je u slučaju međunarodnih parova obavijestiti dvije strane o postupku i obavijestiti ih o mjerama koje su donesene i da se to napravi na jeziku, odnosno jezicima koje najbolje razumiju obje strane. Jako je važno imati kontinuitet u obrazovanju djeteta i imati na umu vjersku, etničku, kulturnu eh, eh, kulturno od djeteta. Nadležna tijela uvijek moraju imati na umu mogućnost da dijete bude pod skrbi roditelja ili bliske rodbine, čak i ako oni žive u drugoj zemlji. Također treba zajamčiti da e, roditelji, članovi obitelji mogu održavati redovite kontakte s djetetom, čak i ako ono boravi u drugoj zemlji. Smatram da e, uredba Brisel 2 bis treba zajamčiti e, roditeljsku odgovornost i suzdržati se od nametanja pravnih odluka državama članicama koje su im strane. Hvala. Sad smo došli do spontanog javljanja za riječ. E, Daćemo svima riječ, ali držite se molim vas vremena. Gospodin li je prvi. Prvi ste se javili paní předsedající já jsem s velkým zájmem poslouchal tuto debatu. hvala gospodine eh, eh, gospođo predsjedavajuća sa velikim zanimanjem sam slušao ovu raspravu kad sam bio ministar pravosuđa u eh, češkoj bavio sam se ovim pitanjima i zanimljivo je čuti koje koji nedostaci postoje ovdje. Ovo su problemi koje moramo riješiti u praksi. Nejasne pozicije E, pojedinih sudova treba riješiti. Želim zahvaliti izvjestitelju i doista imam E, osjećaj da ta e, novela može u praksi imati vrlo značajan pozitivni učinak i u smislu rokova i u smislu posebnih, posebne regulative oko saslušanja djece i svakako treba uzeti u obzir interese djeteta. Svako ko, kao neko ko ima praktično iskustvo s ovim zahvaljujem i komisiji i izvjestitelju i ovakva prilagodba može imati velike koristi u praksi. Hvala. Sljedeći je gospodin Lopez Aguilar. Hvala predsjednice povjereniče. Kako većina u ovom parlamentu može ne izglasati velikom većinom uredbu kojoj je cilj jačanje međusobnog povjerenja i sudskih odluka kojima se upravljaju tako važne stvari kao što su rasta braka, e, ali osobito slučajevi otmice djece u EU. To, je pitanje kojim, to su pitanje kojima sam se bavio kad sam bio ministar pravosuđa u španjolskoj vladi i zato me doista veseli svaki mogući napredak koji omogućava e, jačanje pravne sigurnosti i osobito povećava zaštitu djeteta. Žalim međutim što nisu e, usvojeni amandmani određeno odbora peti gdje se radi na zaštiti malodobnih malodobnika na primjer kada ima rodno nasilje ili kada se vidi da postoje različite vrste obitelji koje postoje i koje bogate Europsku uniju. Ja, drago mi je što je ovo usvojeno i nadam se da ćemo napredovati dalje s tim. Najviše hvala predsjednice. Preinaka ove uredbe o priznanju nadležnosti ovrhama odluka u bračnim sporovima i stvarima povezanim s roditeljskom odgovornosti je jako važna stvar na odboru za predstavke. Imali smo veliki broj slučajeva koji su nam predstavljeni i gdje se radi o roditeljskoj odgovornosti i pravu na o iskrbi nad djecom. Jedna od e, važnih tema bile su žalbe o famoznom jugedantu u Njemačkoj i doista želim čestitati kolegi Gerigi koji je podsjetio njemačke vlasti da trebaju ispraviti postupak funkcioniranja jugnanta što je prije moguće. Važno je tako da saslušanje djeteta bude organizirano na takav način mm, da se to održava u pozitivnom, pozitivnoj atmosferi i specijalizirana e, ni sudovi su dobro rješenje ukoliko želimo stati u kraj svim problemima sa e, otmicama. Gospodin Avramopoulos. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. E, kolegice i kolege, možda bi mogli saslušati jedno dijete koje je prisutno ovdje u prostoriji, a to je beba moje kolegice. Zahvaljujem na izvrsnom radu u ime Europske unije. Došlo je na, naravno i do povećanja međunarodnih parova e, i od, roditeljska odgovornost je nešto što treba riješiti Osobito je to bitno u e, tim međunarodnim predmetima koji uključuju taj prekogranični e, element. Tragično poglavlje su otmice djece od strane jednog od roditelja. Svaku minutu u Europi bude izgubljeno jedno dijete. 2015. je bilo 60.000 tisuća slučajeva otmica djece i radom upravo na ovoj uredbi e, važno je zaštititi dijete. I ja pozdravljam e, postupak izvjestitelja koji je odabrao dobar pristup. Gospodin Sina Dinos. Hvala predsjednice. Jasno da je jedan od ključnih e, aspekata ovoga svega pravna sigurnost, jer sve do sada smo imali pravnu nesigurnost, a to je osobito važno kada se radi o slučajima koji se bave bračnim stvarima i provođenjem odluka. No, moramo se također postarati i da naš pristup bude temeljen na zdravom razumu, jer čini se da je to prošireno i na pitanje e, stalnog prebivališta, no to se ne može primjenjivati na izbjeglice. Moramo imati jasan, jasno utvrđen sustav komunikacije između država članica i interes djeta mora biti u središnjem mjestu. Hvala zastupnica Zaborska ima riječ. Gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, e, u ovim nastojanjima oko poboljšanja europskog zakonodavstva e, i uključenje ove vrste sporova je svakako korak u pravom smjeru. E, komisija poštuje nadležnosti država članica no e, to je e, e, svakako treba odgovarati i javnom poretku država članica. Naime, zahtjeva se da države članice priznaju i ona partnerstva koje njihovo vlastito zakonodavstvo ne poznaje. A privatne rastave, rastave trebali bi

paní předsedající hvala gospođo predsjednice što ste mi dali riječ. ja sam cijelo vrijeme e, bio ovdje na raspravi i javio sam se u spontanom javljanju za riječ. poštovani povjereniče izvjestitelju ja cijenim vašu ulogu ova norma je e, postupovna norma koja treba urediti sporove u kojima dolazi, e, do kojih dolazi nakon razvoda. Sve je ovo u interesu djeteta i to treba biti naš prioritet. Bez obzira na ideološka polazišta moramo imati jasna pravila. posve je bitno e, i da odlučujemo što brže, da se odluke donose što brže i u tom smislu je ova uredba izuzetno značajna. Također je značajno informirati roditelje o njihovim pravima i obvezama i tako dati i, e, i prilog mirenju, iako se ova uredba ne odnosi na to. E, biztos úr, öt e, kérnénk, és majd pedig a jelentéstevő. Parancsoljon, Dragi kolege, dopustite još jednom da izrazim svoju zahvalnost e, i zahvalnost komisije na vašem izvješću i vašoj podršci za ovaj prijedlog preinake. Vaše izvješće nadahnut će raspravu u vijeću. Možete biti uvjereni da pod vodstvom bugarskog predsjedništva koje je odredilo ovo kao prioritet, vidjet ćemo napredak na radu ovom dosjevu. Zaključci pregovora bit će jako važni jer to može pomoći obiteljima koji se nalaze u teškim položajima i može dodatno pomoći u zaštiti djece. Uvjeren sam da će to omogućiti usvajanje mjera koje će ići u smjeru ovog jako plemenitog cilja. A sada dajem riječ gospodinu Svijevke. Dopustite da svima doista srdačno zahvalim eh, na ovo jako zanimljivoj raspravi. Tijekom sutrašnjeg glasanja parlament će završiti svoj, svoj rad na ovom zakonodavnom prijedlogu, no nadam se da će to biti plodan rad i da ćemo sutra tijekom glasanja usvojiti ovaj dokument i nadam se da će to biti poticaj za daljnji rad vijeća. Želim sve umiriti sutra, nećemo glasati o amandmanima na moje izvješće. Koliko znam, nije bilo nikakvih amandmana. Ovdje se radi samo o jednom jedinstvenom glasanju. Stoga, ukoliko se još niste odlučili podržati ovo izvješće, ja vas želim potaknuti da to učinite i zahvaljujem svim onima koji su izrazili podršku mom izvješću. Dame i gospodo, ova uredba i celokupni postupak naravno imaju za cilj rješavati probleme obiteljskog života. No mi ni na koji način ne želimo se upitati u obiteljske zakone koji su u nadležnosti država članica, niti u prijedlogu komisije, niti u mom izvješću nismo pogazili načelo subsidijarnosti. Želim privući vašu pozornost na jednu jednostavnu činjenicu. Naime, ovo će biti test našeg zajedničkog povjerenja e, u sustav, e, pravosudni sustav država članica. Ukoliko imamo povjerenje u taj sustav, onda ćemo ga moći dodatno izgrađivati za buduću suradnju. Hvala. Došli smo do kraja ove rasprave.